Vamos a comenzar con la comisión. Započet ćemo sa današnjim zasjedanjem. Slijedi glasovanje. Svi ste dobili svoje kartice, jel tako? Započet ćemo sa glasovanjem o usmenom pitanju o pitanju rodne ravnopravnosti. koje je za tekst? koje je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Zatim nastavljamo sa izvješćem o osnaživanju djevojčica kroz obrazovanje u Europskoj uniji. Amandman 69 za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvaramo glasovanje. Vezano za amandman 69. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. 11 za, 13 protiv. Broj 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim 71. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim slijedi amandman 17. odbora za kulturu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Zatim 72. za? protiv, suzdržani. Moramo još jedan puta provjeriti. Vezano za 72. Glasovanje se otvara. Zatvoreno. Usvojeno. Zatim 73. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 75. Za, protiv, Suzdržani. Odbija se. 76. u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 77. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 78. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 83. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim nastavljamo sa 80. Manom. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84. za, protiv, suzdržani, odbija se. 85. Tu je e, usmeni e, amandman koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 86. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89. tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Otvara se glasovanje. Zatvara se. Odbijeno. Zatim 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 91. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 92. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 96. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim kompromis broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 106. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kultura 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 114. za? Protiv? Suzdržani? Slijedi provjera. Vezano za 114. amandman. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Sa jednim glasom razlike. Kompromis 10. Za protiv. Suzdržani. Usvaja se. Nastavljamo sa kultura broj 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera drugog dijela. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se drugi dio. Znači, Zatim 195. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kultura 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kultura 8. Tko je za? Protiv? suzdržani. Provjera kultura 8. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 132. Tko je za? Protiv suzdržani. Odbija se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 142. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Znači drugi dio odbijen. 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 145. Tu je usmeni amandman izvjestiteljice u tekstu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Vezano za amandman 145. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 146. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. tko je, ispričavam se, 16. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 157. 175. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Otvoren glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Molim vas da pravovremeno dignete ruku ili da se javite, inače neću moći pročitati vaše misli. 156, 155 je za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje vezano za 155 i 156. Zatvaram glasovanje. A da, gospodine Tarabela, odlično da ste stigli. Znači, odbijeno. Kultura četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 158. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 159. Za? Znači za, protiv, suzdržani, odbijeno. 160 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kultura 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 161. amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. 100 62. za, protiv, suzdržani, odbijeno. 164. tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 165. je povučen, tako da prelazimo na 166. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 167. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno Provjera. Provjera vezana za amandman 167. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 167. Tko je za? Znači 163. ispravka. Tu je usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kultura 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 170. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 171. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 174. Za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 176 je za, protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim slijedi Kompromis broj 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 180. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 181. Tko je za, protiv, usvojeno. 182. je povučen. 183. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kod 183. ćemo napraviti provjeru tko je za, glasovanje zatvoreno, usvojeno. 185. u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, provjera, provjera drugog dijela, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. 186. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 187. Za. Protiv. Suzdržani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 Suzdržani? Usvaja se. 194. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Znači 194. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. 195. Za, protiv. Suzdržani? Usvaja se. 196. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 197. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 198. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 199. Za? Protiv? suzdržani, usva, odbija se. 200 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Glasovanje otvoreno. Jeste li svi glasovali? Završeno. I odbija se. 201. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 202. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 206. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Broj pet, Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Šest U dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 12. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 14. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Provjera amandmana 14. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 16. Za. Ne, ispričavam se. 19. Sada smo oko 19. amandmana. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 2. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis broj 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. U tri dijela. Prvi dio za? Protiv? suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. Tko je za? Ispravit ću se. 28. ne 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, sada slijedi 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 34. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 35. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 36. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 38. Za. Protiv suzdržani, odbijeno. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. ko je za, ispričavam se, 44. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46. tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48. za, protiv, suzdržani, provjera. Provjera amandmana 48, otvaram glasovanje. Odbija se. 47. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 5. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 55. za, protiv, suzdržani, odbija se. 56. tko je za, tko je protiv, usvaja se. 57. tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 59. tko je za, protiv, suzdržani, Provjera 59. amadvana. Otvaram glasovanje. Odbija se 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 61. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 63. za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. za, protiv, suzdržani, odbija se. 68. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 sa usmenim amandmanom izvjestiteljice tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na konačno glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa, sa 21 za i 9 protiv. I čestitam na ovome izvješću. Pasamos al, eh, al siguiente informe sobre la aplicación. Prelazimo na sljedeće izvješće o primjeni direktive o provedbi načela jednakih mogućnosti jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Riječ ima izvjestiteljica, gospođa Zaborska. Hvala. Neću duljiti. Želim samo zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Jer su kompromisni amandmani ishod koji smatram vrlo korisnim. A mislim da smo ovdje ovim kompromisima obuhvatili više od 50 amandmana, tako da još jednom želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Muchas gracias, señora Zaborska. Hvala, gospođo Zaborska. Prelazimo na glasovanje. Amandman 51 u dva dijela, tko je za, protiv, suzdržan je usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, Mislim odbijeno, ali provjerit ćemo drugi dio. Cetjera. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman 50. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne vidim, nije mi jasno. Provjerit ćemo. Amandman 53. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno sa 23 glasa za. U redu. 20. se ne razmatra. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 58 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo prvi dio 58. amandmana. Otvoram glasovanje. Votacion. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. Drugi dio od amandmana 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 60. se ne razmatra. E, M plus 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 61. se ne razmatra. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 65. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Kompromisat koji je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. M 14 se ne razmatra. Prelazimo na 74. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 75. u dva dijela. Ko je za prvi dio? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera, ali čega? Drugog dijela. U redu, provjerit ćemo drugi dio amandmana 75. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 3. u tri dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 78. se ne razmatra. 128. u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Ne, ispričavam se. Ovo ovaj se ne razmatra. Prelazimo dakle na amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. M plus 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerit ćemo amandman M plus 4. Tko je za? Ne, ispričavam se. Elektroničko glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Por. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman 52. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 84. la 84. 84. se ne razmatra. Prelazimo dakle na amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman. Hacemos un check de la 95. elektronička provjera, Otvoran glasovanje. Se cierra la votación. glasovanje. Odbijeno. Amandman 96, tko je za? Protiv? Suzržani. usvojeno. Provjera. Amandman 96. Otvaram glasovanje. Da, odbijeno. Enmienda 96, votos a favor. 96, tko je za? Protiv. Suzdržani, usvojeno. 97, tko je za? Ne, ispričavam se, 98. u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, provjera drugog dijela. Otvaram glasovanje. Rechazada la enmienda 99. Odbijeno. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Ispričavam se, ali... ¿Ha votado todo el mundo? Jesu li se glasovali? Usvojeno. Amandman 100, tko je za? Protiv? Suzdržan je usvojeno. 101, tko je za? Protiv? Suzdržan je usvojeno. Kompromis 4, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 110. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 111 u dva dijela, prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 112. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman 112. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 113. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 114 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, ne, kažu mi da se drugi dio ne razmatra. Dakle, kompromis šest, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 119 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 122 dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ne, ne razmatra se ako je prvi dio odbijen, ali prvi dio je usvojen, dakle glasujemo i o drugom dijelu. Dakle, usvojen je drugi dio. 121, tko je za? Protiv, suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 121. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ah, la 121, ¿no la hemos votado? Sí, sí, sí. Sí. I la 164 decae porque la... 164 se ne razmatra, zato jer je usvojen 120, amandman. I isto vrijedi za M plus 13. Dakle, M plus 17 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 123. se ne razmatra. 124. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 125. Votos a favor. M plus 9 se ne razmatra. Dakle, amandman 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 127, dakle, amandman koji je jezične prirode ne razmatra se, dakle 129. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 131. koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 131. Provjera. Otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Otvaram glasovanje. Odbijeno. 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 133. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 135. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 136, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. M plus 10 se ne razmatra, amandman 138, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo amandman 138. Otvoram glasovanje. 138 rechazada. Odbijeno. 137 tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. 139 tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. 142 tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. 143 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 144 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 145 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 146 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 147 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 148 se ne razmatra, 149 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 150 koji je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo amandman 150. Otvoram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 154. 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 158. Tko je za? Protiv? suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Cerramos. Zatvoram glasovanje. 159 a favor. En odbijeno. 159 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 159. Otvoram glasovanje. Odbijeno. 160 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 161 koje se ne razmatra. Kompromis 7 koje je za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 165. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 166. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 168 eh, je dio kompromisa koji je usvojen, dakle 169 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. plus 2 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. plus 16 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Mm, prelazimo na amandman 1 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11. potuša favor. Kompromis 11. koji je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman 20. koji je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis 12. koji je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mm, ne mogu procijeniti. Provjerit ćemo amandman 24. Zatvoram glasovanje. Se cierra la votación. Rechazada. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amano 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amano 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 36. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 37, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 39, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40. se ne razmatra, dakle 41. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43. se ne razmatra, 44. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ample B, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada imamo konačno glasovanje o izvješću u cijelosti sa amandmanima. ¿Ha votado todo el mundo? Ahora. Jesu li svi glasovali? usvojeno sa 24 glasa za, dva protiv i šest suzdržanih. Čestitamo gospođo Zavorska, hvala gospođo predsjedateljice i sukladno članku 56. poslovnika htjela bih e, izraziti svoje manjinsko mišljenje i to podnijeti napismeno tajništvu, jer to ću učiniti danas poslije podne. De acuerdo, pasamos al... U redu. Idemo sada na glasovanje o sljedećem izvješću. To je mandat za trijalog, proračun za 2016. godinu. you. ver, continuamos, continuamos con la... Nastavljamo s našom sjednicom. Idemo na glasovanje. Gospođa Zaborska se i dalje želi izraziti manjskim mišljenjem. U svakom slučaju ona ima pravo na manjinsko mišljenje. To ćemo zabilježiti. Sljedeće izvješće, mandat za trijalog, proračun za 2016. godinu, izvješće izvjestiteljica za mišljenje, gospođa Matera. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman broj 3 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman broj 4 za, e, povučen je. Amandman broj 4 je povučen. Krajnje glasovanje, konačno glasovanje, otvaram glasovanje. 26 za, 4 protiv. Usvaja se mišljenje o proračunu. Time zaključujemo glasovanje. Hvala vam. Nastavljamo sa našom sjednicom. <clears throat>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

Hvala. Disculpe, continuamos con la comisión, por lo tanto pido... Nastavljamo s radom našeg odbora. Molim vas da se stišate. Ako neko ne želi sudjelovati u raspravi, slobodno može napustiti salu. Pasamos al intercambio de puntos de vista del, del informe sobre Idemo na razmjenu mišljenja o izvješću o znanstvenim i sveučilišnim karijerama žena i staklenom stropu na koje nailaze izvjestiteljica gospođa Vodenberg imate riječ. Nakon toga imat ćemo raspravu. Zahvaljujem predsjednice. Kao prvo želim reći da sam svjesna toga da ovo izvješće se zapravo tiče svakoga i svake države članice. Zato što postoje nejednakosti koje su zabilježili razni uredi za statistiku. U svakom slučaju, kao što znate, izvješće je objavljeno nedavno. Mislim da ste ipak imali dovoljno vremena da ga proučite. Ne, nismo imali mnogo vremena na raspolaganju. 22.6. je konačni datum za podnošenje Madmana, ako se ne varam. Podijelila sam izvješće na više dijelova kako bi svima bilo jasno koje su različita područja i kako bi bilo lakše davati komentare, kako bih osigurala da će naše izvješće odraziti što veći broj mišljenja. Prvi dio bavi se ravnopravnošću spolova u akademskom svijetu i među istraživačima. primijetili smo da postoje područja u kojima su žene učinile veliki napredak, gotove su učinile čuda, ali u drugim područjima nisu dovoljno zastupljene. Žene nemaju šansu da pokažu koje su njihove formalne i neformalne vještine. Mislim da je to stvarno pljuska za e, načelo jednakosti jer u karijerama u znanstvenom i akademskom svijetu to e, se ne odražava. To je teška stvar za žene. Drugi dio bavi se pozitivnim mjerama. Mjerama koje možemo provesti kako bismo učinili korak dalje. A to kažem zato što smo već godinama imali posla s ovakvim izvješćima Europskoj uniji, a Europska unija još uvijek traži ovakva izvješća. To je zapravo uvreda za žene, zato što je e, neprihvatljivo da trenutno imamo još uvijek toliko problema, toliko nejednakosti. Žene su pokazale, mada to ne moraju uvijek činiti, da mogu vrlo dobro izvršavati zadaće kojim se povjeravaju. Postoje zakoni u državama članicama, neki zakoni nisu korisni, a drugi zakoni ipak jesu jer su napredni. Mislim da je jako važno da to bude europska strategija, da pokušamo uskladiti zakonodavstvo. No, bez obzira na specifične nacionalne zakone, i e, zakonodavni okvir koji komisija i parlament mogu izraditi. Postoje također informacijske kampanje, kampanje za osvješćivanje javnog mjenja. One su jako važne ako građani nisu svjesni barijera s kojima se žene susreću u akademskom i znanstvenom svijetu i ako nisu svjesni toga da ih trebamo ukloniti, mislim da nećemo moći napredovati. Treći dio u izvješću povezan je s prva dva dijela. Uzima u obzir e, spoj profesionalnog i privatnog života kod žene i e, uzima u obzir porodiljni dopust. U mojoj državi i u drugim državama imamo jako puno žena s formalnim i neformalnim vještinama koje izgube posao nakon što postanu majke. Europska unija, kao što znate, provela je zakone koje omogućavaju ženama da budu odsutne s posla e, za određeni period ali to je postoji bumerang zato što se kaže da ako žena nije na radnom mjestu e, određeni broj mjeseci, onda se e, njihovo područje e, mijenja i mjesto se može popuniti drugačije. Mislim da je to diskriminacija. Imamo još i četvrti dio, institucionalne promjene i projekti, promjene sedmog okvirnog e, programa i obzora 2020. E, mi smo pokušali ovdje dati pregled različitih dijelova ovog izvješća. Biće mi drago čuti vaše komentare, prijedloge za amandmane. Mislim da je važno uzeti u obzir e, statistike. Statistike pokazuju gdje je situacija lošija, gdje je bolja u privatnom i javnom sektoru posebice na sveučilištima i centrima za istraživanje. U potonjem imamo stvarnu premalu zastupljenost. U Grčkoj žene su nedovoljno zastupljene u e, sudstvu. Vjerojatno zato što žene odlaze u sudstvo možda zbog plaće, zbog e, sigurnosti ili drugih razloga. To je samo jedan primjer sektora u kojem ima premalo žena u mojoj državi. Peti dio ovog izvješća bavi se koracima koje trebamo poduzeti i detaljno ih analizira i uzima u obzir ukupnu strategiju koju trebamo provesti na metodički način. Kako Europska komisija može pomoći državama članicama u usklađivanju nacionalnih zakona? To mora ići u korak s mijenjanjem mentaliteta ljudi. Kad sam bila pravnica, um, uvijek sam pokušavala e, motivirati na spajanje privatnog i poslovnog života, e, ali ako imate učiteljice, učitelje koji će djeci već u školi e, dati dojam da je to načelo koji će ih tomu naučiti, onda će to biti načelo koje će građani usvojiti. Muškarci i žene u odrasloj dobi E, znat će da ne smije postati diskriminacija. To sam već rekla na plenarnoj sjednici kad smo govorili o e, paralelnim izvješćima. Ima mnogo stereotipa, ima mnogo predrasuda i unatoč na našim nastojanjima nismo još uvijek promijenili situaciju, Situaciju barem ne u mjeri u kojoj bi to bilo poželjno. Zato i danas ovdje raspravljamo o ovom izvješću. bez obzira na e, tercijarno obrazovanje i e, na ono što obitelji mogu dati. Mislim da svaka država članica treba potaknuti kampanje za podizanje svijesti. Trebamo održati seminare i radionice koji će promovirati ovakav pristup. Ne govorim samo o tome abstraktno. Trebamo imati specifične mjere, specifične sugestije koje će se onda provesti. Mislim da je to jedini način da napredujemo. Naši parlamenti kroz zakone i kroz obrazovanje možemo dakle svi skupa postići željene rezultate. Posljednji dio izvješća obuhvaća e, takozvano sudjelovanje, jer svi dionici moraju sudjelovati u ovom procesu. To sam spomenula zato što smo primijetili da u istraživanju u upravnim odborima, u znanstvenim institucijama žene nisu dovoljno zastupljene, a u mnogim tim organizacijama uopće nema žena. Dozvolite mi da kažem da se ovdje ne radi samo o mentalitetu ljudi, htjela bih spomenuti nedavni primjer. Vjerojatno znate da Tim Hunt, biolog iz Ujedinjene kraljevine, dobio je Nobelovu nagradu za biologiju, ima 72 godine. Izabran je zato što e, je prilično otvorena osoba i on je rekao da je šovinist u javnosti pokazao je to, e, rekao je da žene se ne bi trebale baviti znanošću zato što ćete se zaljubiti u njih i onda će one povući tu vezu kako bi napredovale. A to je osoba koja je dobila Nobelovu nakradu. Naravno da je privukao kritike drugih znanstvenika i kolega i kolegica. Mislim da on nije iznimka u odnosu na pravilo. On je intelektualac, on je dobitnik Nobelove nagrade. Postoje druge osobe koje razmišljaju ovako kao i on, ali ne usude se svoje mišljenje izreći u javnosti. Možete zamisliti što to znači. To pokazuje da je ovakav mentalitet duboko ukorijenjen unutar naše zajednice. Možemo se otarasiti ovakvog mentaliteta samo ako marljivo radimo i postižemo rezultate. Zašto sam to spomenula? Zato što sam htjela spomenuti ovu važnu ličnost i taj komentar ne samo zbog toga, nego zato što pokazuje e, problem koji postoji unutar našeg društva. Ovo su glavni dijelovi moga izvješća rok za podnošenje amandmana već postoji. To znači da bilo kakva sugestija, komentar bit će dobrodošao. Mislim da je korisno e, dobiti prijedloge za amandmane kako ovo izvješće ne bi bilo samo e, teorijsko, nego dokument koji će potaknuti stvarne promjene. Hvala što ste me saslušali. Ja sam vam na raspolaganju u svakom trenutku. Možete mi poslati e-mail, možemo se sastati, možete se sastati s mojim asistentima e, na stručnoj razini. Ja sam svima na raspolaganju. Hvala na pažnji. Hvala, gospođo Vozenberg. Vi ste napisali izvješće e, koje je vrlo precizno i to ste nam jasno izložili. Radi se o temi koja zabrinjava sve nas. A sada otvaram raspravu, dajem riječ e, kao prvo izvjestiteljima u Sijeni u ime različitih klubova. Kao prva ima riječ gospođa Dančila, izvolite. Zahvaljujem kolegici Vozenberg koja je izradila ovo izvješće o kojem danas raspravljamo. Kao što je rekla izvjestiteljica, žene su nedovoljno zastupljene u gospodarskom životu, ali i u akademskom i znanstvenom svijetu na razini donošenja odluka. Općenito ih je premalo e, gdje god se donose odluke na višim razinama. Žene su sve prisutnije u vodećim ulogama i u uslužnom sektoru. Međutim, istovremeno primjećujemo da njihova prisutnost u uslužnom sektoru se tiče samo nekvalificiranih radnih mjesta. One se nalaze u nižem dijelu hijerarhije. Žene nisu prisutne u aktivnom životu onoliko koliko muškarci one se u svijetu e, rada kreću sa nesigurnim koracima. Tako je govorila kolegica, rekla je da su mnoge žene izgubile radno mjesto nakon što su se vratile s porodiljnog dopusta. Postoje mnoge razlike u plaćama između muškaraca i žena i to e, imamo veću razliku u e, privatnom sektoru. Statistike pokazuju da imamo tisuće mladih žena e, koje vole znanost, e, ali se susreću s mnogim preprekama. U znanstvenom svijetu karijera za žene je jedan od ciljeva za strategiju 2020. godine, jer kako bi znanost bila pristupačnija, mora biti inkluzivnija. E, znanost treba žene i kao što je rečeno u ovom izvješću, e, to se treba dogoditi. Trebamo strast mladih istraživačica, trebamo potencijal ovih žena koje su pametne žene i one se odlučuju da na to da u svojoj karijeri pronađu neko rješenje za problematična područja u znanosti. Ja sam izvjestiteljica u cijeni za socijaliste i demokrate. Ja ću podnijeti amandmane kako bih e, omogućila e, ovom izvješću da se koncentrira na konkretne prijedloge. I ja želim da ovaj dokument ne bude puka teorija zato što su mnoge žene sve aktivnije u ovom sektoru sa velikom pažnjom, saslušat ću mišljenje svih kolega i kolegica i mislim da trebamo pronaći što bolja rješenja kako bi se ovo izvješće temeljilo na stvarnoj situaciji. Zahvaljujem gospođi Nančila, dajem riječ predstavnici kluba ALDE. Zahvaljujem. Ja također želim zahvaliti, a iznad svega čestitati izvjestiteljici gospođi Vozenberg na njezinom izvješću. Mislim da nacrt izvješća kako ste ga ocrtali obuhvaća sve poteškoće s kojima se žene suočavaju kada poduzimaju karijeru u znanosti, a neki od tih izazova dijelimo sa drugim sektorima, recimo uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života, a drugi izazovi su više vezani upravo za znanost. Htjela bih ojačati poglavlja u izvješću koja se bave ovim konkretnim problemima i zbog toga se želim naročito usredotočiti na prepreke financiranju istraživanja i kao što je spomenula kolegica iz SID, također želim se osvrnuti na jaz u plaćama jer to može značajno utjecati na odluku žena pri odabiru karijere. Smatram svakako da možemo ostvariti ogroman korak napred ka Jednako se spolova u ovom e, sektoru i to je svakako ostvarivo, iako je izvjestiteljica spomenula da postoje čak i upitnici Nobelove nagrade koji su seksisti ili čak rasisti, ali to ipak nas na kraju krajeva ne smije spriječiti u obavljanju našeg posla i e, daljnjem kretanju pravim putem. Hvala. U ime zelenih e, gospodin Sebastian. Prvo što trebamo poduzeti jest čestitati gospođi Vosenberg. Ovo izvješće je vrlo dobro postavljeno. Svi zahtjevi našeg odbora su obuhvaćeni u tekstu diskriminacija protiv žena u znanosti još je okrutnija nego e, što se to događa u podnavodnicima običnom životu. Ne znam kakva je situacija u drugim ženama, ali u Španjolskoj e, žene su bolje od svojih muških kolega tijekom obrazovanja i one primaju više nagrada upravo u području znanosti, ali ipak unatoč tome ne mogu naći tako lako posao u, na tržištu rada. Mi ćemo razmotriti amandmane i usredotočit ćemo se na tri točke. Dakle, kao prvo spoj između privatnog i profesionalnog života i naravno treba isprva napomenuti da trebamo provesti mjere kako bi žene mogle spojiti svoj obiteljski život sa e, karijerom, no smatramo da trebamo uložiti napor e, također kako bismo zahtjevali da i muškarci sudjeluju više u obiteljskom životu i to ne samo zato što Bismo na taj način omogućili ženama određene prednosti, nego i zato kako bi muškarci koristili te prednosti jer će na taj način u protivnome propustiti aspekte obiteljskog života. Postoje neke karakteristike koje se obično pripustuju ženama kao što je privrženost, iskazivanje ljubavi, no to također treba biti dijelom i e, muške sfere. Dakle, imamo ipak ravnopravnost između muškaraca i žena koja bi trebala teoretski postojati e, na profesionalnom planu, ali i muškarci trebaju biti ravnopravni u obitelji. To bi bio dakle drugi korak e, feminizma. Ako bi obitelj uvijek bila u nadležnosti žena, onda nikad nećemo riješiti te probleme. I muškarci trebaju sudjelovati u potpunosti u obiteljskom životu, jer u protivnom to šteti njihovoj sreći i oni gube također i taj e, emotivni aspekt koji na, e, na kraju ne mogu nadoknaditi. Zatim drugo što je spomenula i izvjestiteljica, postavlja se pitanje privatnih tvrtki. Dakle, odvajanje između javnog i privatnog sektora je vrlo često prisutno zato jer veliki dio istraživanja vrlo često uživa javnu potporu i mi moramo imati moralnu snagu kako bismo tražili od poduzeća koja uživaju javnu potporu da uključe žene u istraživanja ako one raspolažu istim kvalifikacijama prema studijama. To jest tako. Privatna poduzeća teže zapošljavaju žene znanstvenice. I treća točka koja nas zanima je znanstveni proizvod. Dobitnik Nobelove nagrade Tim Hunt, koji je spomenula izvjestiteljica, rekla da je normalna osoba, pa on nije normalna osoba, možda kao znanstvenik ima svoju vrijednost budući da je dobio Nobelovu nagradu, ali očito je da kao osoba ima problema, ako tako nešto kaže. Znanstveni proizvod vrlo često nije, pod navodnicima nevin, vrlo često sadržaj i oblik istraživanja ima odraz istraživača, naročito ako je riječ u muškarcu i čak i kada je riječ o medicini ili drugim područjima, najvažniji elementi kako bi se provodila konkretna istraživanja u medicini žena, dakle ona ne uživa istu potporu kao recimo bolesti koje pogađaju muškarce. Dakle, tu već postoji diskriminacija i mi ćemo se usredotočiti na ta tri aspekta, no mislim da je ovo izvješće izvršno polazište i čestitamo izvjestiteljici. Hvala. Puno hvala. Prije nego što predam riječ komisiji, gospođa Retio je molila za riječ iako će e, predstaviti još jednu studiju, ali imam još malo vremena i stoga ću rado udovoljiti. Možda se možete kratko predstaviti i iznijeti svoju prezentaciju. Um, thank you. Uh, Hvala. Gospođo predsjednice, što ste mi dali priliku da vrlo neformalno uzmem riječ. Dakle, Ovdje sam na drugom zadatku koji ću obaviti kasnije, ali htjela sam samo skrenuti vašu pozornost pozornost članova ovog odbora i drugih prisutnih zastupnika na nešto što se događa u vezi sa obzorom 2020. Čini se prema istaknutim stručnjacima koji ispituju ono što se događa s financiranjem, E, rodni kriteriji nisu toliko uspješni kada je riječ o odabiru projekata koji se bave pitanjima ravnopravnosti spolova i tu ne mislim samo na e, karijere žena, nego i na rodnu perspektivu u znanosti koja je jednako, ako ne i više važna. Želim e, skrenuti vašu pozornost na jedan e, članak iz časopisa Science Technology broj 15, neki od vas su ga možda i pročitali. On sadrži analizu tijeka događaja i također prijedloge za poduzimanje sljedećih mjera. E, to predstavlja jedan pokušaj jedne skupine koja bi se sastala kako bi izvršila pritisak kako bi se promijenile kriterije za sljedeći krug poziva natječaj. Hvala na ovoj prilici da uzmem riječ. Puno hvala. Gospođa Retiola na ovim informacijama mi ćemo to e, također uzeti u obzir u svojem daljnjem radu. Sada želimo dati riječ komisiji ponovo i molim vas da se i vi izjasnite o ovoj temi. Ja sam Vivian Willis Maceki i e, voditelj sam, odsjeka za ravnopravnost spolova u DG INO. I u ime komisije želim pozdraviti ovaj nacrt izvješća o ženama u znanosti jer on dobro prikazuje ne samo sve zajedničke aspekte koji nastaju zbog nejednakosti između spojeva, a također i sve što se odnosi na znanstveni posao, recimo objavljivanje, donošenje odluka, pristup financijskim sredstvima i tako dalje. E, htjela bih e, samo istaknuti da strategija koju sada razrađujemo sa zemljama članicama se odmiče od e, izravne potpore ženama znanstvenicama koja je još uvijek važna ka onome što izvjestiteljica opisuje kao institucionalnu promjenu u istraživačkim centrima kako bismo prilagodili i prakse e, i nadvladali kulturološke stereotipe u istraživačkim centrima. I to je poduhvat e, koji smo pokrenuli sa zemljama članicama u okviru takozvanog europskog istraživačkog prostora i posljednji događaj u ovom području je odluka vijeća od prošlog svibnja o e, hodogramu koji će razraditi sa zemljama članicama u cilju razrade nacionalnih akcijskih planova i strategija, a koje će se razraditi u e, suradnji s komisijom do sredine 2016. godine. Dakle, ovo izvješće je vrlo pravodobno i podupreće naš proces koji sada vodimo zajedno sa zemljama članicama. Hvala još jednom. Eh, Puno hvala. I zaključno, gospođa Vozenberg još jedan puta. Gospođo predsjedavajuća, Želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Mislim da ovo izvješće znači da svi snosimo istu odgovornost i svi sudjelujemo na istoj razini. Vrlo me raduje ono što su rekle kolege i ono što je rekao kolega iz e, zelenih to su vrlo važne stvari. On je govorio o neravnopravnosti koja još danas postoji, tako, pa čak i u obitelji, o raspodjeli uloga. Tu još uvijek postoji tradicionalna podjela uloga i naravno da to e, produbljuje jaz. Mi nismo tražili da preuzmemo ulogu muškaraca, postoje stvari koje je priroda predodredila, ali tu je i mentalitet i način razmišljanja. To je ono što je rekla kolegica iz Aldea, to je bilo vrlo zanimljivo. Znači, uklanjanje razlika u plaćama tu smo postigli veliki napredak u državama članicama. Vidjela sam da je već puno zakona po tom pitanju doneseno, ali oni nisu uvijek provedeni u dijelo i puno je tužbi na sudovima gdje se zahtjeva ravnopravnosti po pitanju plaća. Zatim ono što su rekli kolege socijalisti, potrebne su nam specifične mjere jer inače ćemo na kraju imati izvješće pomoću kojeg nećemo moći imati utjecaja. Ono što je reč, rečeno, što je rekla gospođa Vince, to me vrlo radovalo. E, to ukazuje na aktualnost ovog izvješća i ako komisija i vijeće poduzmu mjere u tom smjeru, znači u smjeru e, gospodarskog, e, gospodarske ravnopravnosti, onda treba poticati ono na što žene imaju pravo kako bi i one mogle e, raditi na visokim pozicijama, na sveučilištima. Zato je vrlo važno da ovdje tješnje surađujemo znamo da u mnogim zanimanjima u nekim zanimanjima žene imaju predvodničku ulogu. Znači tu nema nikakvih prepreka, nema nikakvih državnih mehanizama koji potiču ravnopravnost. To su zanimanja u kojim žene mogu dokazati svoje sposobnosti. Naravno da žene imaju i specifične zadatke zbog prirodne uvjetovanosti, ali to ih neće spriječiti u izvršavanju svojih zadataka. Da, puno hvala. To je vrlo zanimljivo što ste rekli i ono što smo čuli od ostalih klubova i nadamo se da će sveukupni da će ispuniti sva očekivanja, jer ovo je vrlo važno područje, ne samo za žene, već za cijelu Europsku uniju i za sve njezine građane. Prelazimo na iduću točku, to je točka broj 15, misija u New Yorku. E, taj dokument ćete naći u izvješću. Te to je i točka na dnevnom redu, tu su rezultati zasjedanja o toj temi. Toliko, samo za vašu informaciju. A iduća točka je točka broj 16. To su izazovi i prilike za humanitarnu pomoć. Gospođo Heter, vi ste izvjestiteljica, dajem vam riječ da nas izvijestite o raspravi koja slijedi. Tack so mycket ordförande. Ehm, nästa års... Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Summit, eh, sastanak na vrhu koji će se iduće godine održati u Istanbulu je odlična prilika da se govori o ovoj eh, temi ravnopravnosti eh, spolova. To će biti važna točka dnevnog reda vlade cijeloga svijeta, ali i nevladine organizacije sastat će se idućeg svibnja u Istanbulu i zato je vrlo važno da se tematiziraju pitanja seksualnog zlostavljanja e, u e, zemljama pogođenim katastrofama. Jer najosjetljiviji sloj društva je već pogođen mnogim katastrofama, a u mnogim zemljama upravo žene i djeca koje su već i onako pogođeni katastrofama postaju i žrtvama nepravednosti. Mi sada u Europskom parlamentu imamo mogućnost da izvršimo pritisak na vlade, na svjetske vlade i na nevladene organizacije koje se angažiraju u ovim područjima pogođenim katastrofama i da oni također ugrade ove smjernice ravnopravnosti u svoje djelovanje. Zato me raduje da ja kao izvjestiteljica za odbor FEM e, mogu e, preuzeti ovo izvješće, sastavljanje izvješća i da ćemo izraditi jedno jasno mišljenje. Meni je važno da sudjelujemo i radimo na cijelom lancu, humanitarnom lancu i da tu e, mislimo na naše ciljeve. Jer kada govorimo o područjima pogođenima katastrofama, ne smijemo zaboraviti da osoblje poznaje situaciju žena u ovim područjima, a to je naravno moguće samo onda ako e, oni prime adekvatno obrazovanje jer e, rodno nasilje, psihološko, materijalno ili gospodarsko nasilje, to nije novi fenomen. To nije nešto što vredi samo za određena područja u svijetu. Svi mi e, se sjećamo stravičnih slika sa TV-a koje smo vidjeli na TV-u iz e, dijelova Afrike ili primjerice situacije u Kongu ili Kinshazi. E, to su strašne slike i strašni primjeri. Velik dio rodnog naselja se vrši sustavno, to znači to nasilje služi kako bi se žene e, potlačile, kako ne bi imale pravo glasa i kako bi se podredile muškarcima i na taj sustavni način provođenja nasilja nad ženama reproducira, proizvodi se ta podređenost. Zatim po pitanju seksualnog zlostavljanja tu postoje situacije e, gdje dolazi do e, silovanja, trgovanja ljudima, napada na djecu i to postaje direktno oružje u sukobima. Postoje izvješća o tome da u nekim selima da su žene tamo nekoliko puta sustavno silovane i vidjeli smo zastrašujuće slike napada na djecu i žene. Sada nam sada imamo mogućnost izvršiti pritisak na globalne dionike u ovom području, koji rade u ovom području i ne smijemo zaboraviti da to nije top-down perspektiva, i znamo da ponekad e, postoje optužbe da humanitarno osoblje e, da se ono optužuje za napade, napade na žene i djecu. Evo da navedem konkretan primjer e, iz nedavne prošlosti. Taj primjer se odnosi na mirovne snage Ujedinjenih naroda koji kojima je predbačeno da su izvršili napad na djecu i da osoblje pod mandatom Ujedinjenih naroda e, je optuženo za seksualno zlostavljanje. Ali u sadašnjoj situaciji ne možemo nastaviti ovako jer svaka osoba koja sudjeluje u ovakvoj humanitarnoj misiji humanitarnoj operaciji koja radi sa e, osobama koje su žrtve katastrofa, te osobe su odgovorne za E, svoj rad i moraju proći kroz adekvatno obrazovanje kako bi shvatili situaciju žena i djeca u tim područjima. Ne smije se događati da suradnici koji se šalju u određeno područje kako bi pomogli ljudima da oni e, vrše e, takve napade. Veselim se vašim prilozima, javljanjima i veselim me velik interes za ovu temu. Puno hvala. Zatim sada slijedi prvi krug javljanja. Gospođa Zaborska, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Želim također zahvaliti izvjestiteljici gospođi Het na predstavljanju ovog mišljenja koji iznosi odbor FAM. Mislim da je izvješćena obuhvatila sve i da je izvješće doista puno iscrpnih informacija i mislim da će naš odbor dati značajan doprinos u razradi stava Europskog parlamenta u oči konferencije u Istanbulu. Želim istaknuti jedan aspekt, a to ste već ispomenuli. To je strašno, skandalozno je ako jedna službena humanitarna jedinica koju šalje međunarodna organizacija iskorištava situaciju i razmjenjuje hrane ili kozmetičke proizvode za seksualne usluge. Mogli bismo prigovoriti na situaciju u zemljama Afrike ili Blisog istoka gdje vojne jedinice koriste silovanje kao oružje. No govorimo ipak o područjima u ratu, u sukobu. Ne želim to opravdati, ali želim samo reći da je to vojni oružani sukob I žalosno je vidjeti da se i vojne snage e, europskih institucija upleću u takve prakse. Žene koje su zahvaćene ratom u zemljama u razvoju ili koje su pogođene drugim katastrofama su one koje najviše pate uslijed takvih događaja. One odgovaraju za svoje obitelji i iskorištavanje takve situacije je nešto što proturječi poštivanju ljudskog dostojanstva. Dakle, želim e, zahvaliti gospođi Hedl što nije zaboravila i na ta pitanja. Hvala vam. Puno hvala gospođa Zaborska. U... A sada predajem riječ gospodinu Heku. Puno hvala gospođa predsjedavajuća, gospođa izvjestiteljice, ja se uglavnom slažem sa svime što je rečeno i želim se zahvaliti što ste se pozabavili ovom važnom temom, jer doista je skandalozno ono što skoro svakodnevno vidimo u medijima da se događaju napadi koje vrše ljudi koji su poslani tamo da drugim ljudima e, pomognu, ali umjesto da pomažu ti ljudi vrše E, napade. No, mislim da ovdje imamo posla s još jednim problemom. Živimo u jednoj kulturi u kojoj možemo istraživati najdublje dubine oceana, možemo istraživati svemir. Ali istovremeno nismo se baš previše razveli, nismo previše napredovali što se tiče kulture, što se tiče etike i to je vrlo tužno. Mislim da je velik zadatak pred nama i da tako rečeno putem Europske komisije damo poticaje poticaje da ljudi razmisle o tome da se nešto mora dogoditi, a na jednu stvar želim skrenuti pozornost. Sve dok postoje razlike u našem društvu, bit će i seksizma. Potrebna nam je nova etika, nova kultura, novi moral, tolerancija i to neće biti dovoljno ako e, šaljemo humanitarnu pomoć i neće biti dovoljno obrazovati humanitarne radnike kako postupati sa ženama pogođenim nasiljem E, mislim da to moramo u našem društvu od malih nogu učiti kako postupati s onim drugim, svejedno je li se radi o osobi ili o životinji. Puno hvala. Muchas gracias, señor Heck. Puno hvala. Gospodine Hek, e, time smo završili raspravu vezano za ovu točku dnevnog reda. Sada slijedi točka broj 17, proračun EU-a za jednakost spolova. Predstavlja se studija koju je naručio Policy Department na temu ravnopravnosti spolova vezano za proračun Europske unije. Već duže vrijeme govorimo o ovoj temi i vrlo smo zahvalni da sada imamo ovu studiju jer ona će biti vrlo važna za naš daljnji rad i također pozdravljamo e, nove studije na ovu temu. Time bih vas sada zamolila da oni koji su sastavili ovu studiju dođu ovamo naprijed. Muy bien, eh, para comenzar la U redu. Započnimo sada sa prezentacijom. Margareta Sanz ima sada riječ. Ona će dati kratak uvod. Je li sve spremno? very Zahvaljujem, predsjednice. Hvala na pozivu da predstavim ovaj, ovu studiju za vaš odbor. E, odbor FAM održao je svoje obećanje. Pozvao nas je na prezentaciju ove studije koju smo pripremili od siječnja do svibnja. Mi smo proveli intervjue sa Europskom komisijom i sa drugim dionicima iz Austrije, Švedske i Njemačke. Dopustite mi sada da dam kratak uvod. Predstavit ću vam naše stručnjake, gospođa Fiona Beveridge, doktor Fira Čengiz doktorica iz sveučilišta u Liverpoolu. Profesorica Fiona Bebridge je prorektorica na sveučilištu za humanističke i društvene znanosti na sveučilištu u Liverpoolu. E, Fiona je specijalizirala rodnu ravnopravnost i posebno je iskusna što se tiče uključivanja rodne perspektive i njezine provedbe u međunarodnim institucijama na razini Europske unije i u pojedinim državama. Doktorica Fira Čengiz je e, predavačica, predaje pravo i također je stipendistica Marikiri programa e, na sveučilištu u Liverpoolu. Ona se zanima za gospodarsko upravljanje, ravnopravnost polova i e, multirazinske načine upravljanja. Sad dajem riječ gospođi Fioni Beveridge. Hvala. Dobar dan. Naš je zadatak bio da odlučimo možemo li razviti efikasnu metodologiju koja će se koristiti u kontekstu Europske unije za e, izradu rodno osjetljivog e, proračuna. E, to se pitanje tiče Europskog parlamenta i drugih igrača u Europskoj uniji koji žele biti efikasniji. Zato smo odredili tri moguća načina na koje možemo imati rodno osjetljivo stvaranje proračuna kako bi se postigla veća efikasnost u Europskoj uniji. Prva mogućnost je uzeti u obzir proračun regularno, to znači da trebamo slijediti e, e, obaveze Europske unije unutar plana izdvajanja. E, rodno osjetljiv proračun je način postizanja ravnopravnosti spolova praćenjem tijeka novca kako bi se odrazila visoka razina obveza u planu za izdvajanja. Drugo, rodno osjetljiv proračun, ako je on efikasan, onda je to zbog toga što uključuje rodnu perspektivu koja se efikasno primjenjuje u svim područjima proračuna. Tako da imamo visoku razinu obveze Europske unije za rodno osjetljive perspektive, a to se odražava u praksi donošenja proračuna. Treće, um, uzimajući u obzir proračun e, i e, rodnu ravnopravnost na ovaj način, mi smo razvili mehanizam za e, izvještavanje o napredovanju. To također može stimulirati razmišljanje i reviziju politika i strategija. Drugim riječima, proračun je samo šansa za djelovanje a djelovanje se tiče raznih aktera, uključujući parlament, koji trebaju e, procijeniti napredovanje. Uzimajući u obzir e, sve tre elemente, rodno osjetljiv proračun postaje kvalitetan instrument koji može poboljšati demokratsku odgovornost u pogledu ravnopravnosti spolova objasnit ćemo metodologiju koju smo primijenili, vidjet ćete kako smo je primijenili unutar našeg izvješća i na samom kraju ćemo postaviti neka pitanja kako bismo potaknuli raspravu o praktičnoj primjeni ove metodologije. Hvala vam, drago mi je što sam danas s vama. Ja ću vam samo dati neke temeljne informacije o metodologiji koju smo koristili, kako smo je razvili i kako Europski parlament može iskoristiti ovu metodologiju, uključiti je u svoj pristup europskom proračunu. Biće bitno u budućnosti važno imati rodno osjetljiv proračun u sklopu procedure proračuna. Mi smo predstavili e, potencijalno e, solidnu metodologiju. Imali smo vanjska mjerila kako bismo pokazali da politike ne samo da djeluju u praksi, nego i kako bi mogle djelovati ako bismo mogli poboljšati e, rodnu ravnopravnost. Mi smo imali bottom-up pristup u aneksu prvom ovog izvješća imate više informacija o tome. Ključni eh, aspekt toga je da se radi o postupku bottom-up, od ozdo prema gore. To znači da rodno osjetljiv proračun treba biti eh, način upravljanja. Ne smije sve polaziti samo od novca. Uzeli smo u obzir brojke, pogledali smo koje su mogućnosti. Ljudi trebaju imati pristup mogućnosti da vode dostojanstven život. E, dakle, to su aspekti koji su bili naša polazna točka, a ne novac. Kao drugo, pokazali smo da e, na temelju selekcije određenih proračunskih linija pokazali smo da Europski parlament u buduće može primijeniti ovaj pristup kod donošenja proračuna općenito ona će to ponovno pocrtati na samom kraju, a mi smo rekli da na europskoj razini imamo nedostatak podataka što se tiče e, mjerenja efekata e, trošenja novca za e, jednakost spolova. Trebamo imati rodno osjetljiv pristup proračunu kako bismo na sistematski način prikupljali podatke o korisnicima europskih fondova na općoj razini, dakle na razini Europske unije. Mi smo kombinirali ove podatke i na temelju naših promatranja mi smo e, preporučili određene smjerove djelovanja, a e, također naknadno praćenje kako bismo poboljšali rodno osjetljivu perspektivu unutar europskog proračuna. E, postupak proračuna unutar parlamenta pokazuje da je e, parlament e, ključni akter u tom postupku. Rodno osjetljiva perspektiva u proračunu neće samo poboljšati rodnu ravnopravnost, nego i financijsku i demokratsku odgovornost komisije u odnosu parlament. Ranije sam spomenula e, neke sposobnosti, to su sad osnovne informacije što se tiče sposobnosti. Možda je to abstraktno zvuči, ali želim reći što to znači sposobnost. Imamo pet skupina koje su prikazane ovdje u izvješću. Analizirali smo e, žene i muškarce, njihov angažman u društvu, njihovu ulogu u strukturi obitelji, odluke koje donose i njihovu ulogu unutar društva. Analizirali smo njihov angažman u političkom i društvenom sustavu što uključuje i politiku, gospodarstvo, izobrazbu i druge strukture moći. Analizirali smo njihovo uključenje u okolišna pitanja što obuhvaća i život koji se vodi u skladu sa drugim vrstama i općenito u skladu s okolišem. Vidjeli smo i koji je angažman unutar svoje e, ličnosti, kakvi su njihovi hobi, imali li slobodu odlučivanja, i na samom kraju analizirali smo angažman muškaraca i žena, odnosno pogledali na to kako vide svoje tijelo i to ne samo fizički aspekt nego i emotivni aspekt njihovog života. Nekoliko informacija o metodologiji. Imali smo pet koraka, već sam govorila o mogućnostima koje su za nas ključne e, jer se prikazuju takvima u literaturi muškarci i žene se zalažu unutar struktura moći i općenito u društvu. Mi smo dakle uočili njihove sposobnosti, to je bio prvi korak, drugi korak. E, spojili smo te sposobnosti s različitim politikama koje su pokrivene europskim e, proračunom kako bismo shvatili kako proračunske glave imaju potencijalni efekt na rodnu ravnopravnost a nakon toga smo imali e, ciljeve politike unutar svake glave kako bismo vidjeli koji je efekt e, e, rodno osjetljivih pitanja koji su uključeni u proračun. Proanalizirali smo podatke na europskoj razini i ako je to bilo moguće, pokušali smo shvatiti koji su bili korisnici europskih sredstava unutar pojedinih glava i e, ovisno o slici koju smo dobili dali smo e, neke zaključke e, i podasili naša razmišljanja. Pozvali smo i na promjenu određene politike. Naše smo rezultate rezimirali u ovom izvješću tako da svi mogu pročitati ovo jasno izloženo izvješće i njegove rezultate. Ovo su samo neki primjeri tablica koje imamo u izvješću. E, objasnit ću što se prikazuje u svakoj sekciji ove tablice. Ovdje imamo fond za pomoć, europsku pomoć najpotrebitijima. Prvi cilj tog fonda je da se daju materijalni resursi najpotrebitijima u Europskoj uniji. Mi smo ovdje proanalizirali pridružene kategorije sa višegodišnjim finanskim okvirom i e, vidjeli su koje su ciljevi politike unutar ove glave e, rodna ravnopravnost e, i utjecaj na rodnu ravnopravnost bili su naši kriteriji. Pogledali smo kakve su mogućnosti i potencijali koji se mogu izroditi ovom politikom i razmotrili smo je li taj utjecaj direktan, indirektan ili je e, jači, srednje jačine ili slabiji. Također smo proanalizirali literaturu, empirijsku i neempirijsku literaturu i dali smo strukturalne razloge zbog neravnopravnosti spolova u ovom području politike. E, razmotrili smo izdvajanja rashode na europskoj razini što se tiče e, korisnika za e, ovaj dio ove proračunske glave. Imali smo šest različitih glava, ali razlog e, za to je što nismo imali dovoljno vremena. Za Europski parlament ipak je jako važno da shvati ako rodno osjetljiv proračun treba biti prihvaćen kao instrument, onda trebate obuhvatiti sve glave proračuna zato što sve one utječu na ravnopravnost spolova, čak i ako se nekad posljedice vide u indirektnim procesima. Pokušala sam spomenuti na samom početku ove elemente kad sam govorila o sposobnosti. E, pokušajmo razmišljati ne samo o brojkama. Europski proračun je vrlo malen u odnosu na proračun država članica, ali ovdje veličina nije bitna jer na nacionalnoj razini postoje neke poticaje koji se tiču odluka o izdvajanjima, a Europska unija treba popuniti jazove u kojima države članice se nisu dovoljno jako obvezale. E, to ima pozitivne i negativne strane, e, pogotovo što se tiče potencijalnog učinka europskih rashoda i e, je li on shvaćen rodna ravnopravnost e, u Science i obzoru 2020 e, su bili predmetom našeg istraživanja. Čuli smo da je e, da su ciljevi za rodnu ravnopravnost u obzoru 2020 nešto što se nije uzelo dovoljno ozbiljno. Dobili smo nekoliko informacija o tome kako to sve skupa funkcionira. Ali ako uzmemo obzir druge glave, obzor 2020 i općenito resursi za znanost su jedna od najvažnijih glava u proračunu, zato što unose kriterije rodne ravnopravnosti. I e, tu se također i govori i o sastavu e, odbora. Provedba obzora 2020 nije nešto što se tiče samo istraživača danas, nego se radi o nečemu što će nas dovesti do šire perspektive i što će nam dati usmjerenje za budućnost. Žene istraživačice danas bit će pripremljene za preuzimanje vodećih uloga u donošenju odluka u budućnosti. Na primjer u industrijskim odnosima nemamo dovoljno jaku obvezu prema rodnoj ravnopravnosti. Muškarci imaju jaku ulogu što se tiče e, određivanja e, programa i postupaka na europskoj razini. To je negativan aspekt koji smo pronašli u našem istraživanju. Osim toga je postoji fond za industriju u kojem imamo e, jako veliku rodnu neravnopravnost na uštrb žena. Tu postoji mogućnost poboljšanja rodne ravnopravnosti u ovom području uvođenjem kriterija u dodjeli sredstava. Ali u okviru proračuna ovaj e, potencijal nije shvaćen i nije uzet u obzir. Još nekoliko informacija o našoj metodologiji. Sad dajem riječ Fioni ponovno. Hvala. So, um, Hvala. Imamo tri ključna nalaza ukupno gledano u našoj studiji. Prvi jest e, da se obveze preuzete na visokoj razini kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti se ne prate odgovarajućim financiranjem e, i to smo prepoznali kao posebno problematično u slučajevima gdje su rodna pitanja transversalna u različitim proračunskim linijama i nema jasno određenih ciljeva rodne ravnopravnosti i trebali ih se jednako provoditi u tri ili četiri različita područja proračuna. Drugi nalaz, a to je od ključne važnosti, jest da proračunske glave nisu uvijek dovoljno transparentne po pitanju provodili se rodna ravnopravnost e, i uključivanje rodne perspektive u svakoj područji, u svakom području i e, zapravo koji su ciljevi povezani sa različitim političkim područjima. I treći nalaz je podatkovni jaz koji je spomenut prije, odnosno e, cilje skupine nisu opremljene financijskim sredstvima i također nemamo razvrstavanje podataka po spolovima kada je riječ o određivanju proračuna jer se takvi podaci često ne prikupljaju i to se nadovezuje na ono što smo prije rekli u vezi sa obzorom 2020, odnosno da ne postoji mehanizam koji omogućuje naknadno ispravljanje i izmjenu kriterija a to se također oslanja na e, vanjske studije kada je riječ o prepoznavanju problema koji bi tu mogli nastati. Koje su naše preporuke? Kao prvo treba priznati rodnu ravnopravnost kao politički cilj u svim proračunskim glavama, zatim rodna perspektiva treba biti uvrštena kao način provedbe politika u sve glave proračuna. Zatim, treba izdvojiti posebna sredstva za konkretne mjere i to treba posebno naznačiti u proračunu kako bi se povećala transparentnost. I na kraju trebaju postojati rodno uvjetovani pokazatelji i podaci koje treba sustavno prikupljati i objavljivati. ako se ove izmjene ne uvedu u proračun, onda rodno osjetljiv proračun se nikad neće moći ostvariti. Dakle, postoje različite implikacije za uključene strane, za europske institucije, tijela i agencije koja primaju financijska sredstva E, zatim e, za e, rodnu ravnopravnost i korištenje pokazatelja za određene ciljne skupine, a to bi trebalo postati rutinski postupak. Komisija treba igrati ulogu u provedbi svega kako bi se osiguralo da se provode smjernice i kako bi proračun bio dovoljno transparentan. Europski parlament ima važnu ulogu u procesu usvajanja i razrješavanja proračuna i pri tome treba voditi računa o novjetovanim ciljevima u proračunu. Dakle, e, tu vas ostavljamo sa nekim pitanjima koja su proizašla iz pilot studije. Dakle, prvo pitanje je koliko je korisna naša metodologija u prepoznavanju slabosti u politikama rodne ravnopravnosti, naročito u kontekstu proračuna i koliko e, učinkovito smatra parlament da se te izazovi mogu riješiti, naročito kada je riječ o mm, nedostatku dovoljnih informacija i jasnih podataka u proračunu i smatra li parlament da rodno osjetljiv proračun dodaje vrijednost rodnoj ravnopravnosti u europskim politikama i na kraju, ako to smatrate korisnim, kako se rodno osjetljiv proračun može obuhvatiti budućim proračunskim linijama. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ onima koji žele postaviti pitanja, ali imamo na raspolaganju samo, nažalost, tri minute. izvolite. Eh, herzlichen Dank, ich finde Puno hvala. Mislim da je ovo vrlo zanimljivo pitanje rodno osjetljiv proračun i mislim da bismo trebali početi sa najvećim proračunima, a ne se koncentrirati na one manje. I zanima me primjerice poljoprivredni proračun. Tu i dalje postoje direktna plaćanja gdje se podupiru poduzeća. A zanima me tko stoji iza toga, jesu li to poduzeća koja vode isključivo muškarci, jer svi znamo da ne rade samo e, muškarci, no tko je vlasnik, to mene zanima, je li to bračni par ili je to samo muškarac. I mislim da je to vrlo važno pitanje zato što e, direktna plaćanja su e, najveći iznosi koji postoje u Europskoj uniji i zato bi bilo vrlo zanimljivo vidjeti u što se ulaže i ja mislim da će e, ova tema još godinama biti aktualna i treba vidjeti kamo novac ide. A idući korak je e, poboljšati raspodjelu sredstava, no to je još u dalekoj budućnosti jer e, mnogi zastupnici neće znati točno reći gdje se ta sredstva točno troše, zato što je premalo podataka o tome, odnosno premalo umreženih podataka, jer postoje poljoprivredna sredstva, ekološka sredstva, sredstva za socijalne projekte itd. itd. Sve to treba preispitati, a vrlo važno pitanje je i pitanje sufinanciranja. Kako se putem sufinanciranja sredstva mogu usmjeriti e, tako da budu ravnoprije, ravnopravno raspodijeljena. Ja vam želim puno sreće u tome. <laughs> you like to add something? Želite li dodati nešto? Pa samo bih se složila da je važno prikupiti ove podatke kroz cijeli proces donošenja proračuna jer se to odnosi na zemlje članice i sufinanciranje. Ako nemate podataka onda ne možete niti znati potkopavate li obveze koje su preuzete u vezi sa e, ravnopravnošću ili ih ojačavate. E, ja se potpuno slažem s vama Zajednička poljoprivredna politika je jedno od područja e, koje smo istaknuli u izvješću zajedno sa politikom zaštite okoliša i to je buduće područje koje je važno za nas rad i mi smo razmotrili situaciju naročito u Irskoj i tim sektorima i slažem se s vama i sa Fionom da još trebamo odraditi mnogo toga zato jer trebamo imati podatke koji dolaze od do i čvrste podatke koji će potkrepiti naše tvrdnje. Hvala vam lijepa. Hvala na ovim vrlo zanimljivim informacijama koje ste nam predstavili. Zaključit ćemo sada raspravu o ovoj točki dnevnog reda i prelazimo na sljedeći, sljedeću točku dnevnog reda, a to je mirovinski jaz među spolovima i samački život starih žena. Prostala nam je samo 15 minuta i zamoljala bih odmah naše stručnjake da nam predstave ovu temu. Um, hi Ponovno vas pozdravljam. Ovdje sam kako bih predstavila dvije studije o ovom važnom području, a to je e, mirovinski jaz i studija s time u vezi koju je provela komisija. Vidite da ovdje na slajdu spominjemo dvije studije. Mislim da ne trebamo posebno naglašavati koliko je važno to što konačno uviđamo da čak i u mirovini postoje značajne razlike u prihodima između muškaraca i žena. Do sada naime smo se uglavnom bavili tržištem rada, no sigurna sam da neke od vas već znaju za to i da su pročitale neke od ovih studija, no ja ću ovdje iznijeti neke podrobnije podatke o tome. Prvo se trebamo postaviti pitanje zašto je to važno. Pa, kao i sa svim značajnim razlikama neravnotežama u prihodu između muškaraca i žena, to je pitanje jednakosti, neovisnosti, a i siromaštva. Možda se siromaštvo previše naglašava, odnosno važno je o tome govoriti kada je riječ o jazu u mirovinskim primanjima, ali samo u određenim e, područjima. No, ono najvažnije pitanje u vezi sa jazom u mirovinskim prihadima je upravo neovisnost i jednakost. Can you go back to the first slide? Možemo li se molim vratiti na prethodni slajd? Hvala. I Ovdje vidimo slijed studija koje su provedene o tome, dakle jedna je objavljena 2014. godine i možete do nje lako način e, doći na internetu, a sljedeća će biti objavljena 18.6. E, i naći ćete je na istoj web adresi glavne uprave za pravosuđe zato jer je studiju naručila jedinica za jednakost spolova Digi Justice. Zašto taj slijed? Pa na neki način e, ove se studije osredotočuju na dvije različite dobne skupine. Prva se bavi takozvanim e, starijim osobama općenito i statistički gledano, kao što znamo, a iako je to upitno, e, starijim osobama smatramo one koje su starije od 65 godina. Druga studija usredotočuje se ne toliko na te starije osobe, nego na dobnu skupinu koju možemo nazvati mlađim starijima, odnosno onih e, između 65 i 80 godina starosti. Zašto? Postoje dva razloga, jedan od njih je povezan sa neovisnošću, ali postoje tu i politički razlozi. Naravno, komisiju zanima ova pojava zato jer to može pripomoći donošenju boljih politika, no ako se usredotočimo na takozvane mlađe starije, onda političke odluke koje utječu na mirovine u toj skupini su novije, a na drugu skupinu utječu odluke u vezi sa mirovinom koje su donesene prije mnogo vremena. To može varirati, ali uglavnom je tako. I postoji još jedno pitanje koje je djelomično povezano sa neovisnošću, a to je sljedeće. Ako se usredotočite na ove e, koji su iznad 80 godina starosti, onda mirovinski jaz može biti manji zbog deriviranih stopa. Zašto? Zbog e, minimalnih mirovina koje e, smanjuju ovaj jaz. Naravno, postoje i drugi razlozi za to, ali to su oni kojih sam se prvo osjetila kako bih prikazala zašto se ova dva izvješća, odnosno studije, usredotočuju na dvije različite dobne skupine. Iako je možda važna ova e, razlika u fokusu i ako možda treba razmotriti obje dobne skupine, ako pogledamo općenite rezultate za čitavu Europu, oni se ne mijenjaju u velikoj mjeri. Što sada zapravo mjerimo? Mi mjerimo dvije stvari. Dakle, imamo dva glavna pokazatelja. Prvi je broj osoba koje primaju mirovinu, dakle koja je stopa pokrivenosti. Koliko osoba u starijoj dobi primaju mirovinu na ovaj ili onaj način. To je prvi pokazatelj i e, unutar tog pokazatelja imamo razliku između muškaraca i žena i drugi pokazatelj je postotna razlika u mirovinama koje primaju prosječne žene sa određenom e, mirovinom u odnosu na njihove vršnjake muškarce. Dakle, ta dva aspekta treba uzeti u obzir zajedno. Kao što možete vidjeti prva dva stupca s lijeve strane, mjere, mirovinski jaz i on iznosi 40 do posto, znači otprilike 40%. Drugi graf pokazuje stopu pokrivenosti. Dakle, to je, tu razlika između muškaraca žena je, i žena je daleko manja i to je u visini od, otprilike 5 do 6%. Što je tu problematično? Rodni jaz u mirovinskim prihodima, odnosno razlika u visini mirovine koju primaju prosječne žene u odnosu na prosječne muškarce. Možda se pitate zašto 40%, to je prilično visok e, stopa. I to možda ne odgovara onome što većina vas zna o tržištu rada, zato jer su tamo glavni pokazatelji prosječne razlike između muškaraca i žena u prihodima, u plaćama. I možda su se neki od vas prisjetili brojke od otprilike 16%. I to bi izgledalo da je ogromna razlika između muškaraca i žena. Zašto je tome tako? zato jer rodna razlika u primanjima od 16%, govorim naravno o europskom prosjeku, možda proizlazi iz razlika u sposobnosti zarađivanja muškaraca i žena, odnosno ta razlika od 16% izražava razliku u satnici, ali žene rade manje sati i e, također manji broj žena koje su zaposlene u odnosu na muškarce. Ako uzmemo u obzir te upravo navedene razlike, onda možemo doći do brojke koja opet iznose otprilike 40%. Ovdje vidimo dva stupca, dva grafa. Prvi prikazuje e, razliku između muškaraca i žena u, mirovinskim primanjima, a drugi je nova statistika koju je iznio Eurostat, a to je ukupan jaz u primanjima. Koliki je taj jaz? Ako recimo uzmemo prosječnu ženu u radnoj dobi, ona možda ne radi, možda radi manje sati, možda radi e, više, a možda i prima manje nego muškarac. Dakle, ako uzmemo taj prosjek i ako u to uključimo i razliku u sudjelovanju u poslovnom životu, dakle broj odrađenih sati, onda ćemo doći opet do te brojke od 40% kada je riječ o razlici u primanjima. Koja poruka proizlazi iz toga? Zapravo da mirovine odražavaju stanje na tržištu rada. Unatoč svim nastojanjima da se objasni, odnosno opiše e, statistički neplaćeni posao koji žene, koji žene obavljaju, a kao što znate takva vrsta posla ne daje pravo na mirovinu. Five još pet minuta ili? Ukupno pet minuta, dobro. Evo, zaostavit ću se ovdje, samo ću još nešto dodati. No, kao prvo, postoje ogromne razlike unutar tih 40% između zemalja. Postoje zemlje gdje je jaz vrlo malen i to je također zanimljivo, zato jer se možemo upitati što uvjetuje takav mali jaz, s obzirom da razlike na tržištu rada mogu biti velike. To je pitanje mirovinske politike i također ističe važnost mirovinske reforme, a Manuela će govoriti sada o mirovinskoj reformi. Hvala lijepa. Žao mi je što imamo tako... Žao mi je što imamo tako malo vremena eh, da se osvrnemo na ovo pitanje. Sada ću dati riječ Manueli Some, a upravo mi kažu da mm, pravoditelji mogu ostati još samo pet minuta, tako da nam je na raspolaganju otprilike desetak minuta. Hvala. Ja, e, de... Hvala lijepa. Središte ovog rada koje smo odradili za odbor FEM je e, na ženama, starim ženama koje žive same. Radi se o ažuriranim podacima, vrlo stare studije. Pokušali smo shvatiti što se događa ženama koje žive samu, posebice za žene koje su starije dobi e, što se tiče promjena u e, politikama starenja. Danas analiziramo efekte e, mirovinske reforme za žene, posebice one koje žive same. Zašto je važno uzeti u obzir ove specifične ciljeve? zato što broj žena koje žive same, posebice broj starijih žena, povećava se i to vrlo brzo posljednjih nekoliko godina zbog demokratskih trendova, ali i zbog e, društvenih promjena u strukturi obitelji i u samom osnivanju obitelji. 2013. godine žene koje su imale više od 65 godina, živjele same u 28 država članica, bilo ih je gotovo 20 milijuna. 8% ženske populacije. Mnogo više u odnosu na starije muškarce koji su živjeli sami i bilo ih je samo 7 milijuna 3% ukupne populacije. To je jako zanimljivo zato što u mlađoj skupini e, kod rodno sposobne populacije muškarci koji žive same su brojni od žena, ali onda u starijoj dobi ovaj se omjer potpuno mijenja. Zato je važno shvatiti koji su e, učinci mirovinske reforme na ove skupine žena. Pogledajmo jedan e, pokazatelj, a tiče se rizika od siromaštva, poteškoća u spajanju kraja s krajem. Postojeći podaci pokazuju da žene koje žive same, a starije su dobi, imaju puno veći rizik od siromaštva prosječno u odnosu na muškarce koji žive same, ali i u odnosu na žene koje ne žive same. Dakle, ekonomski gledano nisu e, neovisne, ali rizik od siromaštva je mnogo niži u odnosu na žene koje žive same. Gotovo jedna žena od četiri starih žena koje žive same su imaju rizik od siromaštva u odnosu na 19% starijih muškaraca i samo 12% starijih žena koje ne žive same. Neću sada proći kroz sve to podatke, ali želim vam jednu stvar pokazati. E, trebamo uzeti u obzir to kad govorimo o promjenama u mirovinskim reformama. Starije žene koje žive same imaju poteškoće u spajanju kraja s krajem. Najniži postotak nalazi se u sjevernim zemljama. Sve ostale zemlje imaju vrlo visoki postotak žena koje teško spajaju kraj s krajem. To je jako značajno općenito za starije muškarce i žene koje žive sami. Ovo je situacija vidimo koji je trend u mirovinskoj reformi. Vidjeli smo ono što nam je rekla Francesca. Ona je u svojoj prezentaciji govorila o e, rodnom jazu u plaćama koje se preslikava na mirovine. U mirovinama vidimo upravo ono što se događa na tržištu rada. E, loš je položaj žena na tržištu rada, a to znači da što se tiče mirovina imat ćemo istu situaciju. Nedavne mirovinske reforme pokušale su poboljšati održivost mirovinskih sustava. Te reforme su povećale omjer između e, doprinosa koji se plaćaju za vrijeme radnog vijeka i e, primanja u obliku mirovine, smanjili su ulogu javnih mirovina, povećali su važnost e, korištenja privatnih ili strukovnih e, mirovina. Sve te mjere polučuju lošije rezultate za žene u odnosu na muškarce, zato što se, se time pogoršao položaj žena i mijenjaju se omjeri kod određivanja mirovine. Posljednje dvije godine dogodilo se da su neke države shvatile da postoji veći rizik za siromaštvo među starijim ljudima nakon mirovinske reforme, posebice za žene. U nekim državama pokušali su e, riješiti prikladnost mirovina kao problem i pokušali su e, povećati razinu izdvajanja za minimalne mirovine i pokušali su poboljšati e, mirovine, strukovne mirovine i privatne mirovine kako bi se dala podrška pristupu e, pogotovo mladim ljudima sa tipičnim ugovorima i kako bi se riješio problem podjele rizika jer kriza je pokazala da strukovne i e, privatne mirovine mnogo ovise o onome što se događa u gospodarstvu. Postojao je i e, rizik održivosti u pristupanju ovakvim fondovima. Učinak ovih reforma na žene koje žive same, kao što sam rekla, jest da se nejednakosti na tržištu rada onda preslikavaju na još e, veću e, razliku u mirovinama. Na taj način žene još više ovise o primanjima partnera, kao što smo vidjeli iz podataka. Posebice u e, socijalnim sustavima koji se temelje na obitelji, a ne na individualnim mirovinama. Na primjer, to se događa na jugu Europe. Još jedan problem jest što žene imaju duži očekivani e, vijek e, trajanja života, duže žive i to znači da rizik za siromaštvo je veći za njih, posebice za vrlo stare žene. Ne za one koje su sada starije dobi, nego za one koje će u budućnosti E, doseći podmaklu dob. Govorilo se u Franceskinoj prezentaciji o naknadi za preživjele članove obitelji. Radi se o vrlo važnoj podršci za starije žene koje žive same. Posebice za one žene koje nisu radile u nekim državama, na primjer u Italiji i drugim mediteranskim zemljama, mirovinski jaz je vrlo malen zato što starije žene vrlo često imaju pravo na mirovinu za preživjele članove obitelji. Ali što se tiče neovisnosti, gospodarske neovisnosti žene, to je problem. Posebice za žene koje se nikad nisu udale. To je problem zato što one nisu pokrivene e, ovim mirovinskim sustavom. One su ipak dale doprinos e, zajednici u svom životu. I možda je to zapravo odvraćajuća mjera za žene, zato što one onda odustaju od e, zaposlenja trebalo bi imati e, ciljane mjere za njih, ali kako bi se smanjio postotak siromašnih žena koje su vrlo malo radile u svom životu, e, treba se svakako koncentrirati na mirovinsku reformu. Kako bih to mogla izraziti? trebamo imati manje nejednakosti među ženama. Sad ću to preskočiti. Pokušat ću zaključiti sa nekim preporukama za politike. Prvo važno pitanje kad govorimo o ženama koje nikad nisu udane, e, samohrane majke, tu mislim na mlađe žene, ali i na žene koje nikad nisu bile eh, u eh, vezi, nisu imale partnera. Dakle, ovdje je bitno uvesti individualizirane mirovine i socijalna prava. Prava koja neće ovisiti o eh, supružniku ili o stanju obitelji trebaju se temeljiti na pojedincu, a ne na ulozi unutar obitelji kako bi se e, smanjile odvraćajuće mjere što se tiče zaposlenja. Na taj način e, će se pomoći ženama koje žive same. Ovo je bilo temeljno pitanje ali imam još nekoliko karakteristika koje želim spomenuti kad je riječ o mirovinama i ženama koje žive same. Prvo, što sam već spomenula, jest korištenje minimalnih mirovina koje ne ovise o e, radnom stažu žena. Da, sad ću zaključiti. Dakle, tu profitiraju i žene koje su prekinule radnu karijeru ili eh, im je karijera bila vrlo kratka. Eh, također kredit u mirovini kako bi se muškarci potaknuli na uzimanje rodiljnog dopusta, roditeljskog dopusta i treba također urediti privatnih, privatne i strukovne mirovine kako bi one također imale ove mirovinske kredite. Iako mi je žao, ali moramo sada zaključiti. Da, hvala. Evo sad ću zaključiti. Imate još jednu minutu. Da. U izvješću ćete pronaći još neke druge prijedloge. Veliki problem jest što novi mirovinski sustav mora dati podršku zarađivanju žena u radnom vijeku. Inače će njihove mirovine biti vrlo niske i one će um, imati rizik od siromaštva. Zahvaljujem. Hvala vam na ovoj prezentaciji. Zahvaljujem svim eh, ženama koje su danas izlagale, zahvaljujem svim kolegama i kolegicama. To je vrlo važno pitanje jer ako pogledam ovdje u sali vidim samo žene, gotovo samo žene i jako je važno da u buduće shvatimo kako smanjiti mirovinski jaz. Hvala još jednom, zatvaram naš sastanak. 13. srpnja imamo sljedeću sjednicu od 15 do 18.30. Hvala. A iba posledná poznámka, ak sú nejaké otázky na obe dámy, if there are any I posljednji komentar, ako ima pitanja, slobodno ih pošaljite tajništvu. Mislim da će e, svi sudionici biti sretni što će vam moći odgovoriti. Hvala.